i pozdravljam Lindu Beckham. Evo, dobrodošli na zajednički sastanak AFETA i DEVE. E, govorit ćemo o uspostavi instrumente za susjedstvo, razvoj i međunarodnu suradnju. Dakle, radi se o dosjevu koji je dodijeljen objema odborima. Imamo također postupak zajedničkog razmatranja, tako da ćemo nastaviti raditi na ovom fajlu u okviru oba odbora. Vi znate da je ovaj postupak, dakle postupak, zajednički postupak odbora je jako važan i mi, ćemo, mi bismo sada trebali vidjeti na koji način ćemo pomagati trećim zemljama u okviru ovog instrumenta. Ovdje je riječ o iznosima od 19 milijuna preko 200 stranica i to će biti temelj za današnju raspravu. Budući da imamo jako ograničeno vrijeme za ovu raspravu, ja ću sada odmah dati riječ a, Lindy Mekaman koja je predsjednica odbora za razvoj. Hvala lijepo kolege. Kao što znate, za nekoliko mjeseci ovaj parlament ide na izbore i ovaj dosije je jedan od ključnih dosija. The mic, is the Evo, mikrofoni očito bolje rade kod socijalista. No, oni taj problem nemaju. Dakle, kao što rekoh, vrlo kratko. Imamo nekoliko mjeseci prije do izbora. I ovo je najvažniji dosije kojim će se baviti ova dva odbora do izbora. Jer ono što mi zapravo ovdje radimo jeste da odlučujemo i definiramo okvir unutar kojeg će se financirati sve vanjske akcije od 2021. do 2027. godine. Dakle, jako nam je važno da radimo na razvojnim ciljevima i da ih ostvarimo u e, tom programskom razdoblju. Dakle, imamo e, su izvjestitelje e, koji su nam donijeli prvi nacrt mišljenja, iznijeli su vrlo ambiciozne ideje i mislim da je najvažnije reći sljedeće. Dakle, postavlja se pitanje hoćemo li imati jedan jedinstveni instrument, ali ako želimo Dakle, ako želimo fleksibilnost i ako nam se fleksibilnost nameće, onda parlament mora imati glasa u smislu kako će se to koristiti. Dakle, trebamo naglas naglasak je stavljen na ugovore, na razvoj, na razvojnu politiku koja bi trebala pomoći u iskorjenjivanju siromaštva. Evo, to su neke teme koje se pojavljaju u ovom izvješću, a koje su nama jako važne, a naravno to su i neke druge teme važne za AFET i veselim se radu sa kolegama iz Afeta koji će naglasak staviti na ljudska prava. I nadam se da ćemo u konačnici imati dobru rezoluciju, dobro mišljenje. Evo, imamo nekoliko su izvjestitelja i najprije ću dati riječ tko želi početi? Gospodin Görens, izvolite. Šal Hvala lijepo, predsjednice. I jako mi je, kada vidimo kakav interes potiče naš sastanak, onda predlažem da sljedeći puta stavimo jedno od dvadesetak su izvjestitelja, pa ćemo barem imati malo brojniji sastanak i bolje posjećen. Dakle, nas je četvoro. Četvoro su izvjestitelja i mi smo od početka našeg rada a, pokušali doći do zaključaka koji će svima biti zadovoljavajući. To naravno na početku nije bilo lako, a na kraju smo došli do zaključka da se da je grupa jako dobro funkcionirala i da smo ipak uspjeli poboljšati tekst koji nam je podnijela komisija. Dakle, prijedlog komisije o ovom instrumentu koji objedinjuje većinu instrumenata za vanjsko financiranje, zapravo želi unijeti europske fonde u proračun. Kažem, to je, naglašavam, radi se o ambiciji jer da bi se to učinilo treba biti odlučan. Parlament, eh, što se tiče parlamenta, čini mi se da je to riješeno. Komisija je isto za to, što se tiče vijeća također. Eh, ali ne, što se tiče vijeća, još uvijek nisu svi jednoglasni u toj želji. Ja mislim da bismo trebali uh, raditi mm, i napredovati uh, u tom smjeru, jer uh, u ovom trenutku europska evropska praksa što se tiče fondova za razvoj, dakle, to jest razvojnih fondova, parlament nema sve svoje ovlasti. Dakle, parlament bi trebao imati svoju riječ i mislim da ovo što se sada događa je neka postdemokratska praksa. a mi upravo demokraciju pokušavamo uvesti u naše partnerstva sa južnim zemljama. Dakle, ako mi želimo davati lekcije o demokraciji našim partnerstvima u okviru tog instrumenta, instrumenta za financiranje, onda bismo i mi trebali se postaviti kao dobar primjer. I morali bismo poštovati demokratska načela koja su dostojna nas. E, mi e, smo se vodili u našem radu sljedećim, e, sljedećim idejama. Naime, prije, na samo, od samog početka pokušali smo učiniti sljedeće. Naime, želimo da ovaj instrument poštuje pravnu stečevinu Europske unije što se tiče suradnje i razvoja i razvojne suradnje i što se tiče općenito vanjske politike koju vodi Europska unija, mi smo također pokušali na neki način uokviriti taj instrument i uključiti u njega sve one imperative ostvarivanja razvojnih ciljeva i ciljeva održivog razvoja i pokušali smo postići da taj instrument odgovara vrijednostima, doktrinama i e, perspektivama oko kojih smo se složili ili u okviru Europske unije ili u okviru u okviru e, ili u okviru Ujedinjenih naroda i mi naravno smo kao Europska unija preuzeli mm, neke ciljeve u okviru Ujedinjenih naroda na sebe i sada je vrijeme da se ti ciljevi prevedu u stvarnost. E sada, druga ideja koja nas je vodila vezana je za postupak donošenja odluka. Naime, mi smo pokušali izmijeniti tekst komisije na način da on postane transparentniji da se uvede veća kontrola parlamenta, da se uvede veća, više učinkovitosti, ali da se sve to čini poštujući načelo dosljednosti politika. Na primjer, o amandmanima koje ćete vidjeti i koje smo podnijeli vezano za ovaj tekst, vidjet ćete članak 34b, dakle radi se o amandmanu 238 e, e, koji traži bolju demokratsku kontrolu parlamenta putem osnaženog e, dijaloga između parlamenta i komisije i esvd a Dakle, to je jedan dio koji treba e, poboljšati. Na taj način bi se poboljšale ovlasti e, parlamenta, a također e, pozivamo i na poboljšanje naše situacije kada je riječ o suodlučivanju i kada je riječ o uključivanju i u, sam sustav. Ovdje smo se vodili sljedećim načelom, odnosno postavili smo se pitanje što je dobro za Europski parlament, a da se istovremeno ne smeta i nestaje na put e, izvršenju i provedbi ovog instrumenta. Ja mislim da smo mi to uspjeli učiniti. Mislim da smo pokušali zapravo paralelno razgovarati s komisijom o mod u modus operandiju, a koji bi mogao poboljšati poziciju parlamenta. Ja moram reći mm, da je komisija, a zahvaljujem komisiji na velikoj raspoloživosti, naime, komisija e, nas je ohrabrila da ne radimo i ne donosimo delegirane akte, to je pozvala nas je na nedonošenje delegiranih akata, ali mi smo svejedno to učinili. Mislim da je Felixova reakcija, a, mislim da ona pokazuje u kojoj mjeri sam pokušao držati se istine i ne udaljavati se od nje. Eto, to je situacija. Dakle, mi smo pokušali, ne znam jesmo li u tome u potpunosti uspjeli, ali u okviru tog konstruktivnog dijaloga mi smo pokušali objasniti komisiji, a vjerujemo da je ona shvaćena, da Europski parlament se više ne može zadovoljiti status quo. Dakle, moramo napraviti korek prema naprijed. Ima zapravo jako malo poboljšanja koje smo predložili, ali su od, od velike važnosti. Evo, na primjer, e, unijeli smo osam delegiranih akata kako bismo pokazali da Europski parlament e, također mora imati svoju riječ u ovom e, tekstu. Ali u svakom slučaju želim i naglasiti da se ne radi o tome da želimo stati na put komisiji ili SVD-u u njihovu radu. Upravo suprotno, mi bismo željeli samo da ne se sasluša, da se i nas, naš glas čuje kada je riječ o donošenju donošenju velikih strateških odluka. I kada je riječ naravno o iznosima koji se dodjeljuju u te svrhe. Evo tu ću se zaustaviti jer u svakom slučaju morat ćemo sve to ponovno objasniti u našim klubovima i naravno kako bismo dali priliku našim kolegama koje danas nisu ovdje da se očituju u ovom dosjeu. I to nas sve čeka u nadolazećim tjednima. Hvala lijepo, Šarlo. A sada je Sljedeći govornik, naš su izvjestitelji iz EPP-a, gospodin Preda. Hvala lijepo predsjednice. Dakle, ja ću reći nekoliko riječi o onome što smo mi radili e, sa idejom da se uvede jasan cilj za različite politike. Najprije ću započeti sa politikom susjedstva. Rekao bih prije svega da smo tu iznijeli stajalište i mišljenje u e, parlamentu. Rekli smo već da nam je potreban zaseban instrument i meni je doista jako žao što Europska komisija nije uzela i prihvatila našu ideju o zasebnom e, instrumentu. E, također, su izvjestitelji su prihvatili tu ideju mi dakle zahtjevamo da se Zahtjevamo da se ponovno uh, otvori to pitanje odvajanja uh, politike uh, susjedstva iz ovog instrumenta. Zašto? Zato što postoje doista posebni odnosi koji povezuju Europsku uniju i jugoistočne zemlje Europe. Kao što rekao, ne možemo, ne možemo na isti način gledati Gruziju ili neku zemlju sa, sa istočnog Balkana. Dakle, što se tiče instrumenta za susjedstvo, to smo rekli što mislimo i mi smatramo da bi trebalo ovdje uključiti i Fed. mi smo do sad radili na vrlo odgovoran način. Željeli smo poboljšati e, prijedlog komisije. Imamo također jedno zasebno poglavlje e, koje govori o specifičnim okolnostima zemalja i susjedstva. Dakle, mi predlažemo da se i dalje osnažuju ove politike i da se ciljano poboljšava modularni pristup ovisno o rezultatima i da se nastavi e, ostvarivanje ciljeva politike susjedstva. Što se tiče poglavlja o stabilnosti, mi smatramo da se izmjeni okvir politike vezane za stabilnost i mir. E, što se tiče 2 milijarde eura za stabilnost i za sprječavanje sukoba iz stupa za brze reakcije, ja smatram, mi smatramo da bi trebalo osnažiti kapacitete i sigurnost radi razvoja i predlažemo da se tu uključi instrument za stabilnost i mir. Sve to naravno mora biti u skladu sa održivim razvojem i ne može se isključiti e, ne može se e, ne može se dogoditi da se novac iz ovih fondova koristi za neke druge operacije kao što su vojne operacije. Što se pak tiče suradnje sa strateškim partnerima i sa industrializiranim razvijenim zemljama, NDICI bi trebao omogućiti adekvatnu suradnju sa tim zemljama koji za sada imaju samo bilateralnu, potporu iz bilateralnih sporazuma. Dakle, morali bismo raditi na tim partnerstvima. Također predlažemo e, da se e, program za vanjsku politiku postane, da program za vanjsku politiku postane tematski program. Evo, to je u nekoliko riječi ono što sam htio reći, ali želim na kraju također zahvaliti tajništvu dviju odbora, dakle AFETA i DVA, zato što su oni odradili sjajan posao. Hvala lijepo. Hvala i hvala izvjestiteljima, hvala su izvjestiteljima i hvala im što su imali, zapravo što su iznijeli na svjetlo dana to izvješće, iako su imali jako malo vremena. A sada nekoliko riječi od Franka Engela iz EPPA, iz odbora DEVE. Hvala lijepo, Linda. I ja ću Eh, nastaviti ondje gdje je Kristijan eh, završio, odnosno najprije ću zahvaliti našim eh, suradnicima i osoblju obiju odbora, jer su oni obavili sjajan posao. Ipak je to 200 stranica i gotovo 400 amandmana. Dakle, doista ogroman posao. Ono što sam vam želio reći je sljedeće. Naime, za početak. Možda bi bilo dobro da se na početku podsjetimo da nemamo jedinstveni instrument, niti dva, niti imamo instrument za razvoj, zasebni, i nećemo ništa od toga Nećemo u ničemu od ovoga uspjeti ako razvojni fond ne uđe u proračun. A čini se da postoje države članica, a tih država članica nije malo i nisu nužno ni tako malene, a, koje se protive uključivanju razvojnog fonda u proračun. Dakle, užasno je važno da taj fond za razvoj, sredstva za razvoj uđu u proračun, jer situacija se razlikuje ako jest u proračunu ili nije. E sad, što smo mi ovdje učinili? Kao su izvjestitelji i e, s obzirom na vrlo kompleksnu tematiku subsaharske Afrike. Dakle, prije svega predvidjeli smo ono što, što komisija nije, nije izrečito rekla, a to je da taj instrument da se koristi za neke stvari koje se moraju provesti, kao što je, na primjer, velika afrička strategija, onda partnerstvo između dviju, Afrika između dvije unija, Afričke unije i Europske unije. A taj dio se baš u ovom trenutku ne nalazi svoje mjesto u financiranju vanjske politike i vanjskog djelovanja. Dakle, Afrika je zapravo podijeljena. Podijeljena je na zonu susjedstva koja je na sjeveru, zatim ACP zonu koja je na jugu. U budućnosti bi trebalo postići to da uspostavimo e, poveznice i u smislu financiranja e, politike koja i imati zapravo politiku koja će, koja će se baviti čitavim afričkim kontinentom, a ne dijeliti u tematska područja ili, ili u zone. U ovom trenutku imamo dakle geografsku podjelu vanjskog djelovanja koja je Afriku podijelila e, na, dakle Afriku, Karibe i Pacifik je podijelila na tri regije. A ako želimo zadržati ACP partnerstvo, ja ne smatram da je to da je to idealno rješenje. Dakle, trebali bismo imati, trebali bismo na drukčiji način pristupiti ACP-u i financiranju u budućnosti. Šarli govorio o upravljanju. To se također e, primjenjuje i na zemlje u razvoju i to je nešto što me jako veseli. Jer ako učinimo ono što predlažu izvjestitelji, to bi omogućilo Europskom parlamentu da ima riječ kada je riječ, dakle da ima da se čuje njen glas kada je riječ o smjernicama i o specifičnim regijama u našoj, u našoj politici suradnje. I Europski parlament bi u tom smislu postao pravi partner, partner u osmišljavanju politika. I kao što znamo, problematika nije uvijek ista, govorimo li o Tanzaniji, Mauritaniji, Srednjoafričkoj republici i, i tako dalje. Onda imamo tu još jednu problematiku koju nismo uspjeli riješiti i koju je malo teže riješiti. A to je uloga partnera, osobito Europske investicijske banke u provedbi politika i u provedbi financiranja. Neki su optužili komisiju da želi postati neka vrsta banke i da želi isključiti Europsku investicijsku banku, odnosno oduzeti joj njezinu ključnu ulogu kad je riječ o financiranju vanjskog djelovanja. Naime, Europska investicijska banka od svojih, od, ukupno, od ukupne količine novca kojima raspolaže samo 1% ide, samo jedan od aktivnosti koje provodi samo 1% ide Africi. I možda bi bilo vrijeme da zajedno razmislimo sa drugim institucijama i Europskom investicijskom bankom o tome da je nužno uspostaviti Europsku razvojnu banku, jer Europska investicijska banka to nije. I ja mislim da ne postoji ni ništa što bi spriječilo da jedna podružnica ili barem dio Europske investicijske banke u budućnosti postane Europska razvojna banka. To bi bilo jako korisno. I na taj način Dakle, bilo bi jako dobro da počnemo razmišljati o Europskoj razvojnoj banci, zato što mm, je doista malo nelogično da čitav svijet ima razvojne banke, a Evropska unija nema razvojnu banku. Afrička unija ima svoju razvojnu banku, druge velike države ili savezi država također imaju svoje razvojne banke, međutim to nije slučaj sa Europskom unijom. Dakle, to je problem koji treba riješiti. I mislim da nas ništa ne sprečava da krenemo u tom smjeru. Hvala. Next speaker is... Uh, Gospodin Panceri za pododbor o ljudskim pravima je sljedeći govornik. Hvala vam lijepa i ja zahvaljujem svima koji su surađivali jer ovo je dobro određeno. Ja se slažem s većinom toga što tu stoji a ostalo mi je malo vremena, pa evo zaključka. Ljudska prava i temeljna prava. Uložili smo devet amandmana u onim slučajevima kad je kad su načela ljudskih prava i temeljnih prava i vladavine prava bila potpuno zanemarivana proračunska sredstva za ljudska prava e, su povećana za pola milijarde eura da bi se ojačalo civilno društvo s obzirom na civilno društvo i lokalne vlasti povećan je proračun ovih organizacija za 0,7 milijardi eura plus dodatno e, financiranje sa pola milijarde. Što se tiče FSD plus, su izvjestitelji um, podržavaju novi FSD plus s um, otprilike 60 milijuna eura za e, djelovanje dok god imamo jamstva da će to dati doprinos održivom razvoju, to ćemo podržati uz podržavanje ljudskih prava i e, socijalnih standarda. Vlada FSD Plusa e, su uključene u osnovnu uredbu, ali ne i u aneks. U aneksu imamo e, jednu promjenu koju su izvjestitelji predlažu, a odnosi se na e, jamstvo za demokraciju, ali ostavljajući manevarskog prostora i e, mogućnost za fleksibilnost. I civilno društvo treba jačati kao mogući odgovor na globalne izazove e, uz e, jačanje osobito u pojedinim e, geografskim područjima. Također se zalažemo za odnose s koje om i želimo i 2,4 milijarde eura ide za subsaharsku eh, Afriku, a ostatak eh, susjedskoj politici. Zahvaljujem su izvjestiteljima. Mi smo jako dobro surađivali. Mislim da je ovo jako dobro odrađeno. Gospodin Pancer je predsjedatelj odbora za ljudska prava, ali je isto tako i dio e, ovog odbora e, za socijalista. Gospodina Auštrevićius se javio za riječ, Lozing, Galer i Kukan. Želi li se još tko javiti za riječ? Izgleda da ne. Samo četvero kolega. Imamo dovoljno vremena, ali e, sad prvo dajem riječ gospodinu Oštrevicijusu. Javljam se u ime e, Mariće Šake. Uz čestitke su izvjestiteljima na e, poslu koji su odradili posljednjih nekoliko tjedana. Izvjestitelji su već preko 300 amandmana uložili, što ukazuje na složenost ovog dosjea. E, I nadamo se i e, napretku, e, ali naglašeno je također da radimo uglavnom sa stajališta Europskog parlamenta i svi se klubovi o ovim pitanjima slažu. Mariće kaže da će se raditi na e, osiguravanju horizontalne e, upravne strukture u e, službi za vanjsko djelovanje koja će biti odgovorna i Europskom parlamentu. Ljudski, ljudska prava trebaju biti u samom središtu pozornosti odnosa između Europske unije i vanjskog svijeta da bi se e, razvio program koji je odgovarajući i da bi se uspostavili za sve mjere koje se prate e, indikatori uspješnosti i e, u ime Mariće Šake želim svima puno uspjeha, ona će i dalje ostati uključena u ovaj rad. Hvala vam lijepo. Sabine Lozing, izvolite. Hvala. Za početak bih još jednom e, naglasila da e, moj klub i ja smatramo da je jako e, zabrinjavajuće što se i prikriveno otvoreno se više novaca Europske unije namijenjeni razvojnoj pomoći, a sa ciljem E, uklanjanja siromaštva, a sad ide za sigurnosnu imigracijsku politiku ili čak e, financiranje e, vojnih svrhi. To je tako i kod instrumenta za stabilnost i mir, ali EU zaklade za Afriku i čini se da je to upravo zbog toga što su spojeni zajedno ti instrumenti sada. I zato pozdravljam amandmane za jačanje ovog članka ugovora i da se promijeni ovaj izraz u koji govori o migracijama u prisilne migracije. No, E, stvari u učinkovitosti instrumenata, e, a nekada ovo spajanje instrumenata ne vodi veće transparentnosti nego zapravo upravo suprotno. Tako da e, ovo spajanje instrumenata sa razvojnom politikom i koje se sada podvode pod e, ekonomske i geostrateške interese Europske unije, to zapravo nije uvijek doprinos stabilnosti. Dakle, jedno pitanje za kraj za izvjestitelja, posebice gospodina Predu, koji je odgovoran e, u ime AFETA. Dakle, na posljednjem sastanku izvjestitelja u Sjeni rekli ste da e, ste u razgovorima s komisiji pokušali, kao što je to AFET, E, rekao i možda e, ovaj instrument za ljudska prava e, nekako razdvojiti iz onog instrumenta i time kao što nas ne čudi niste naišli na puno odobravanja ali sada mi se čini da se to više ne traži znači sada mi se čini da su oba instrumenta sada u vašem izvješću unutar ovog E, fonda. Mislim, mislimo da je krivo spajati sve te instrumente i to zajedno, e, zato što će onda biti još manje moguća e, parlamentarna kontrola i s drugim pravnim aktima se neće ništa promijeniti. Naime, iz iskustva znamo da imamo znači da delegirani pravni akti kod pojedinačnih instrumenta ne vode više transparentnosti, i zašto bi onda to sada bilo e, drugačije. Znači, e, još e, dakle imamo ovdje manje poticaja za fleksibilnost kod primjene delegiranih pravnih akata. A posljednje pitanje je koja je razlika između enhanced dialog i ojačanog dijaloga i sadašnjeg dosadašnjeg strategic dialog, strateškog dijaloga? Hvala lijepa. Evo pitanje za naše su izvjestitelje. I tri su još govornika. Gospodin Galer prvo, izvolite. Hvala predsjednice. Želim zahvaliti izvjestitelju i reći da ova kritika koja je sada izrečena nije nimalo ne ide e, izvjestiteljici nego onome koji su se odlučili za ovaj postupak. Naime, Doista imamo određene rezerve, mislim da cijeli ovaj e, vremenski plan je puno preknap za e, ovaj kompleksni zadatak i po mojem mišljenju zapravo e, ovo nije sveobuhvatni pregled situacije koje su, koje vode kolege u zajedničko razmišljanje kao niti razmišljanje varijanti niti promišljanje varijanti nije dobro napravljeno. Znači, rekao je kolega Goren, zapravo ovdje su više e, predstavnici drugih institucija ovdje ima nego zastupnika. Mislim, ja bih htio da bilo bi bolje da smo to napravili kao 2006. onda bi to bilo puno bolje. No, onima koji su posljednjih 20 godina radili u svim e, E, o relevantnim odborima AFEDEVE, proračun ljudska prava seda i tako dalje, kao i u različitim izaslanstvima za istočno i južno partnerstvo. E, jutro sam došao iz Kotonua i tako dalje. No, ono što je važno svima nama i meni je da ovaj, e, ovi instrumenti naše politike budu sveobuhvatni a sadržajno želim reći da imam rezerve protiv određenih povezivanja sredstava i rekao sam da je 95% svih e, izdataka treba odgovarati kriterijima razvojne politike. Mislim, koje onda vanjsko-političke mjere e, onda se mogu ili ne financirati iz e, tog instrumenta, a zatim cijeli ovaj spektar e, e, vanjske pomoći i razvojne pomoći. Dakle, sa svim potencijalnim mjerama Europske unije i raspodjelom tih sredstava na razne instrumente. Nadalje, kada parlamentarci odlučuju o zajedničkim odnosima sa trećim državama i regijama, te mjere moraju biti i u konkretnim provedbenim e, mjerama i kratkoročno, ali i ponekad uzeti u obzir i promjenu e, smjera, a pravni teksti moraju dati odgovarajuće mehanizme za sudjelovanje parlamenta i tu treba preispitati kakve prednosti donosi ovo spajanje sedam zasebnih instrumenata u jedan, a koje su loše strane toga. I treća stvar, jedan poticaj, to sam već rekao i drugdje, znači za dodatni instrument e, u instrumentariju Europske unije, to bi u području demokracije, obrazovanja i pripreme za izbore kao recimo jedan trajni zadatak e, i u zemljama u transformaciji u razvojnim zemljama i domaće organizacije za promatranje izbora su važni dionici u tome i njima se mora omogućavati trajni rad, a Europska unija treba e, institucionalno ih podopirati, a za to e, lokalni i regionalni promatrači izbora su izradili odgovarajući prijedlog koji također treba biti obuhvaćen našim instrumentarijem. Zahvaljujem. Hvala vam. 92% je to bilo. To ne znači da e, sve ide u države u razvoju. Puno je tu i ovog susjedskog djelovanja. Dakle, to je bilo e, taj porast, ali ne ide sve u one zemlje kojima se bavi odbor za razvoj. Sljedeće, gospodin Kukan. Edvarda, izvoli. Hvala vam lijepa. I ja zahvaljujem izvjestiteljima, su izvjestiteljima i svima koji su sudjelovali u izradi ovog dosija. Tu je doista e, puno nijansi i e, taj rad je sigurno predstavljao pravi izazov. Rekao sam već da sam prilično skeptičan i kao bivši izvjestitelj za ENI i EFSD e, opažam neke zanimljive aspekte i kombinaciju nekoliko instrumenata pod jednim krovom. E, osobito u vezi ENI-a mislim da bi bilo ključno zadržati inicijalnu filozofiju koja je u podlozi ovog instrumenta. Imamo vrlo različite odnose e, u susjedstvu, sa susjedstvom i mislimo da bi trebalo e, raditi e, na nalaženju rješenja koji će poboljšati odnose sa susjednim zemljama uz politiku konvergencije i vidljivosti. Ja bih želio i jamstvo da će e, proračun ovog instrumenta biti e, okrenut prema prioritetima Europske unije i ciljevima Europske unije, a ne biti samo pomoć za Podržavam razvoj načela više za više i e, mislim da bi odnose s, sa susjedstvom trebalo uspostaviti vrlo jasno, e, podržati e, sve napore u smjeru reformi, demokracije, vladavine prava, ljudskih prava, temeljnih prava i podrške demokracije. Države u našem susjedstvu treba izdiferencirati i ja smatram da bismo trebali čvršće podržati e, one države s kojima imamo već e, sporazume e, o stabilizaciji i pridruživanju i znamo da strateški dijalozi nisu u potpunosti ispunili naše očekivanja i vjerujem da Europski parlament zajedno s vijećem može e, stvoriti više strukturirani okvir za dijalog o ovim pitanjima. E, osim toga, e, što se tiče FSDA+, trebamo utvrditi također da ono što je pod ovim instrumentom ima jasno političku usmjerenost e, i e, to e, u područjima kojima je namijenjen, ali FSD treba doprinijeti većoj koheziji naše politike. Kad govorimo o financijskim instrumentima, trebamo otvoriti raspravu o ulozi financijskih institucija Europske unije i trebamo raspravu o provedbi financijske e, pomoći i kako ju uopće uobličiti. Dakle, imamo zajedničku parlamentarnu skupštinu koja se odvija u Beni ovog tjedna i gospodina Oštroviciju sad se javlja u svoje ime. Imam i mandata, imam i glas. Predsjedateljice, kad smo već jednom odlučili sve instrumente stopiti u nešto novo, to novo trebalo bi biti e, što je moguće sveobuhvatnije i e, učinkovitije. Ali e, sad kad vidim proces revidiranja, mislim da bi se trebalo okrenuti i prema tome E, da prethodna praksa nije predviđala suspenziju e, pomoći i da se zauzrat ništa nije tražilo. Moramo financijsku pomoć ustrojiti tako da osigura maksimalnu vidljivost Evropske unije, o tome su već govorili i drugi kolege, i da bude sigurnosni mehanizam e, upravo da ne bismo bacali novac e, nedemokratskim režimima i diktaturama kojih ima. A treba to koristiti kao e, sredstvo političkog pritiska ako se pogotovo ako treba vršiti pritisak radi sigurnosti naših vlastitih e, građana. A e, mislim da bi te uvjete trebalo uvesti u uredbu. I novi članak 50a o suspenziji e, pomoći ja pozdravljam jer smatram da ako se sustavno krši krše demokratska načela, načela vladavine prava, da to ne smijemo nagrađivati i već smo glasovali e, o e, mišljenju e, Odbora za vanjske poslove o nuklearnoj sigurnosti. Trebamo ovakav instrument da bi se ostvarila bolja suradnja na otvoreniji način, a osobito ako postoje legitimna zabrinutost u pogledu e, partnera u e, susjedstvu. Ja ću amandmane uložiti uskoro da bismo e, i unijeli ovu odredbu o nuklearnoj sigurnosti kao i uz demokratska načela i ostalo. Hvala lijepa, to su bili svi govornici, svi zastupnici, ali sad je ovdje i e, glavni direktor e, Devka, Stefano Macevići. Imate dvije minute. Hvala lijepa Linda. Zahvaljujem vam e, svima, osobito izvjestiteljima, na trudu uloženom e, u nacrt izvješća ovo bitno i stvari. Mi smo predložili znatnu promjenu i upravo je zato i proces tako složen. Ja sam siguran, a svi to vjerujemo, da je e, ovo izvješće e, jedan korak naprijed u poboljšanju procesa i mogao bi pružiti odličnu priliku i jačati Europski parlament i Europsku uniju i e, načela e, koje ona e, želi provesti u svijetu. Što se tiče same strukture, reći ću nešto o tome jer je to ishodište i instrument nije politika. Instrument je sredstvo E, u službi politike. I e, imamo e, odbor, imamo fond za razvoj koji omogućuje dobre uvide u vanjsku suradnju, ali jednako tako mislim da je logično da se ovdje radi o vladanju i prema Parlament je e, bio dosta velikodušan i e, dozvolite da kažem da ja nisam, mi nismo e, uvjereni da su delegirani akti najbolji instrument za postizanje ovih ciljeva. Upravo radi učinkovitosti i razdoblja od 13, odnosno 15 mjeseci. S druge strane, također je teško e, razumjeti da se upravo tu radi o detaljima prema definiciji delegiranog akta i to bi sve moglo imati negativan e, učinak na zajedničke programe e, koje svi zastupamo i promičemo. Dakle, svi se slažemo da jedna političnija uloga Europskog parlamenta u oblikovanju vanjskog djelovanja se treba uspostaviti, ali to treba e, razdružiti od nadzora e, koji e, ima tendenciju mikromanagementa, dakle ne trebamo tu vrstu političke kontrole, a što se tiče upravljanja to je sasvim razumljivo. S druge strane, što se tiče aspekata razvoja, 95% jest upitno e, jer to je ograničavajuće, to je instrument koji zamjenjuje i nadomještava e, različite instrumente koji ne odgovaraju baš na sve razvojne ciljeve. I e, naravno imamo tu i poboljšanje sigurnosti i tako dalje. 95% je evo, donekle i ograničenje. Što se tiče financijskog paketa, omotnice, pogotovo za Afriku i susjedstvo, usvajanje e, onog nenamjenskog dijela može biti problematično. Jer to je e, dio nasljeđa Akija. E, jer Imamo omotnicu DDF-a koja omogućuje fleksibilnost, ali bolje je e, razgovarati o e, transparentnosti. A što se tiče ulaganja, tu, je stvar jasna. Ne želimo biti banka, nego želimo u skladu s e, financiranjem za razvoj koristiti svoja sredstva da bismo privukli i privatno ulaganje ni to ne e, da samo omogućujemo, mi imamo naša e, investicijska banka ima e, takvu institucionalnu ulogu, ali imamo mnoge banke za razvoj u državama članicama E, i trebamo svakako jačati zajedničke programe. Ali e, usuglasili smo se e, o mnogo toga i mislim da razmišljam za sve. Što se tiče jače uloge službe za vanjsko djelovanje, recimo da je ovo bio zajednički prijedlog i mi surađujemo, radimo zajedno i Mislim da EAS e ima vrlo, vrlo jasnu ulogu i političku ulogu, a želimo surađivati još bolje. Dakle, u ime svih nas mislim da mogu reći da amandman koji se na to odnosi možda nije baš najpotrebniji, ali možemo raditi na tome. Hvala, gadno ste promašili svoje vrijeme, ali sam zbog važnosti ovog dosije dopustila. Sada imamo generalnog direktora Diginera. Izvolite, gospodine Nilsson. Hvala, hvala što ste me podsjetili na vrijeme. Hm, vjerujem da je sada meni ostalo manje vremena, ali prije svega e, pohvaljujem izvjestitelje i izvješće koji su svakako korisni za naše buduće rasprave. A što se tiče instrumenta za susjedstvo, kao što je rečeno, Dakle, e, s našeg stajališta ove raspravi podcrtavamo važnost e, koju ovaj instrument ima za nas sa politike, sa gledišta politike, susjedske politike, jer omogućava fleksibilnost, e, pojednostavljenje i također nas, nam daje bolje alate da radimo na svemu onome što je spomenuo gospodin Kukan što se tiče E, specifičnosti naše suradnje sa partnerima iz susjedstva. I upravo zato vjerujem da je jedinstveni instrument pravi pristup za jačanje europskog djelovanja i europske potrebe za, e, potpore za e, ove razne reforme koje želimo postići sa svojim partnerima. Dakle, to je moj prvi komentar. Drugi je da pa u velikoj mjeri pozdravljam ono što je spomenuto što se govori u izvješću o važnosti eh, performanse, dakle izvršenja. Dakle, to je upravo e, ključno za naše intervencije u susjedstvu. Mislim, na našem predlogu je to ispravno izneseno. Ovo što ste vi rekli, je, mogućnosti poboljšanja su nešto o čemu se može raspravljati, no trebamo imati na umu da se ne smijemo staviti u položaj gdje će e, nam biti još teže postići stvarni E, utjecaj na reforme e, u ovim zemljama. Što se tiče vidljivosti, kao što je rečeno, mislim da ovaj jedinstveni instrument će također nam lakše omogućiti bolju vidljivost i biti će jasnije kako ćemo e, općenito raditi sa našim partnerima. Tako da iz tog gledišta ovaj instrument koristan i kada gledamo naravno način provedbe, vidljivost će biti svakako u e, prvom redu. Kristen e, Lefe. Evo, proste, nisam e, vidjela odovu da direktor službe djelovanja. djelovanje. Ha, ne, evo, sakrio sam se ovdje. Hvala na ovoj prilici, ponavljam i zahvalu su izvjestiteljima na odlično odrađenom poslu i jasnoj prezentaciji te preporukama koje su iznijeli. Mislim da spremnost e, koja se vidi iz izvješća za, novi temelj za zajednički rad u promicanju vanjske suradnje je nešto što je vrlo ohrabrujuće za nas. E, Kristen Preda izrazio neke osobne sumnje o konsolidaciji u jedan instrument i rekao je da ne možemo sa Gruzijom kao što sa Bolivijom, e, ali niti možemo sa Gruzijom onako kao što postupamo prema Norveškoj ili Kanadi. Naime, Činjenica je da nam ovo daje određenu fleksibilnost, a to je ključno pitanje, znači da radimo u raznim konfiguracijama, tematskim i geografskim u odnosu na ono što se radi danas. To odgovori onome što je pitao gospodin Galer o tome zašto instrument za ljudska prava je ovdje uključen. Naime, ne želimo da ljudska prava bude jedna niša. To je ono što se može nazvati core businessom. E, a ako je to core business, onda mora biti integrirano u elemente svega onoga što radimo s jednim snažnim elementom u ispravnom instrumentu za ljudska prava, ali također to e, uključiti u odgovarajuće geografske i tematske omotnice. To također pokušamo napraviti kad radimo sa zemljama članicama na zajedničkom programiranju kako bismo postigli sveukupno veći učinak za Europsku uniju. Tako da mislimo da stvaranje e, jednog konsolidiranog instrumenta i zajedničkog okvira jest put za e, e, jaču politiku i poticaj u tom smislu trebamo jačati i e, dijalog e, koji je ključan za upravljanje ovim e, instrumentom. Već je rečeno upstream treba jačati policy dialog, no i downstream također. To je rekao i gospodin Ostrevićić u ime gospođe Šake kad je govorio o nadzoru i evaluaciji u svim fazama, ja bih išao i dalje i rekao da treba biti ne samo upstream ili downstream, nego instream. Znači ne samo prije programiranja i na kraju da se vidi što se dogodilo, nego to treba biti konstantna karakteristika ovog procesa kako bismo mogli se usmjeravati u tijeku rada od strane parlamenta, ali i od vijeća e, u tome radu. Mislim da razumijemo zabrinutosti parlamenta i bojimo se da bi stavljanje previše naglaska na instrumente delegiranog akta bio kontraproduktivan. E, ja sam rekao da ih ima sedam, e, e, a Šalgorens je rekao da ih zapravo ima osam. Znači, delegiranih akata će biti, ali njihova multiplikacija nije najučinkovitiji način osiguravanja dinamičkog upravljanja sa stvarnim političkim fokusom u dolazećem razdoblju. Hvala. Mislim su, su izvjestitelji, e, nestaje nam pomalo vremena, a, a, jer imamo dalje saslušanje o Japanu, ne znam evo ko želi, evo ali, ali stvarno samo kratko. Hvala predsjednice. Zaboravio sam reći na početku svoje intervencije, ali to sam već rekao prije. A, a to je zahvala. Zahvala cijeloj ekipi koja je bila s nama, svim članovima koji su radili s nama iz odbora DEVE i odbora AFET. Nekoliko riječi o o nesporazumu između komisije i esvd s jedne strane i parlamenta s druge strane. Što se tiče delegiranih hakata, mi nismo fetišisti u tom smislu. Mi znamo da će određeni broj naših kolega podnijeti to. I, i bivši predsjednik parlamenta, bivši, to je predsjednik, bivši povjerenik komisije, čak je potaknuo naše kolege da podnose amandmane. Dakle, mi smo parlamentarna skupština, imamo svoje ovlasti. U početku smo bili više neka vrsta akademske skupine, oni koji se sjećaju parlamenta između 1970. i 1984. godine, sjećaju se da parlament nije imao pravo glasa kada je riječ o proračunu. Svaki puta smo se morali boriti za vlast. Uvijek smo imali istu schemu. S jedne strane su bili oni koji su govorili, e pazite se, e, to je dosta, dosta zeznuto, jer ako vi ne date pravo glasa parlamentu, to će biti u potpunosti vaša odgovornost. A sada se dogodilo obrnuto. Svaki puta se sve više i više od parlamenta traži odgovornost. E, ja shvaćam one iz komisije koji kažu da se parlament ne bi trebao miješati u sve i da treba postojati dioba vlasti i da treba znati tko ima koju ulogu, ali kada je riječ o velikim strateškim planovima ne možemo se mi držati po strani. Dakle, postoji ponuda koja dolazi od komisije u okviru osnaženog dijaloga. Mi vodimo računa o tome, primamo na znanje, ali još jedan puta kažem, mi nismo samo slušatelji koji se informiraju. Mi smo više od toga da, samo, da smo samo ljudi koji primaju briefing. Mi smo su donositelji odluka su zakonodavci i države članice također žele imati svoje pravo glasa kad je riječ o ovom poglavlju. Dakle, to je nešto što će biti i u budućnosti jako važno. Dakle, ono što mi pokušavamo učiniti jest odgovoriti na zahtjeve javnog mišljenja koje postavlja pitanje što mi tu radimo u Europskom parlamentu. Dakle, mi imamo zadaću da ponovno damo povjerenje našim, našim građanima i žele da se u tom poglavlju čuje i ono što oni misle. Dakle, ja u potpunosti poštujem gospodina Loflera, ali on je toliko alergičan na riječ delegirani akti, da je dovoljno samo da da je spomenete, čak ako kažete prvo slovo delegiranog akta, to sve, sve, sve pada u vodu. Dakle, mi bismo a, doista trebali nekako pokušati približiti naše stajališta. Dugo, dugo smo razgovarali vezano za smjer kojim treba krenuti i smatramo da da put kojim ćemo krenuti mora biti put kojim možemo krenuti naprijed i kojim se može ići naprijed. I to trebaju sve tri, sve tri e, institucije imati na umu. preda, da, iz e, Eh, iz osjećaja dužnosti i ljubaznosti prema našim japanskim kolegama koji već 25 minuta čekaju svoje saslušanje i ja ću se odreći svog komentara. Dakle, drugih komentara nema, kaže predsjednica. Zahvaljujem su izvjestiteljima i zahvaljujem su izvjestitelju vezano za delegirane akte. Samo želim podsjetiti komisiju da je parlament saveznik komisije vezano za mnoge zakonodavne akte. Bez parlamenta mnoge zakonodavne akte uopće ne bi prošle. Dakle, morate voditi računa o tome odakle to dolazi. Gospodin Freund. Izvolite. Thank you very much. Hvala Linda. Hvala svim e, delegatima. Prije nego što zatvorimo ovo zajedničko saslušanje, rok za amandmane je 12. E, prosinca u podne, a i u duhu zajedničkog e, komitološkog postupka. Molim da se oba odbora koordiniraju i da i AFET i DEVE potpišu ove dokumente e, i amandmana. Dakle, sljedeći sastanak, raspravak amandmana 22.1. Evo, sada će preuzeti gospodin Preda.